o procjeni utjecaja. čim e, će e, potpredsjednik Timmermans zauzeti svoje mjesto, da ćemo mu riječ kako bi mogao e, pokrenuti ovu raspravu i dati izjavu. Herr let me say uh, how... Izvolite, povjereniče. E, Dopustite da kažem koliko je važna ova ocjena učinka. Za komisiju trebamo postići napredak vezano uz radna mjesta i raz. Rad, međutim, ne smijemo imati pretjerane propise i opterećivati naše gospodarstvo. Trebamo postići da ostvarimo ono što je potrebno kako bi Europa mogla iskoristiti prilike u gospodarstvu koje postoje, ali, ali koje danas ne koristimo. Vjerujem da mi kao institucije, troje nas, Komisija, Europski parlament i Vijeće, imaju odgovornost procijeniti kada stvaramo zakonodavstvo da to zakonodavstvo ostvari ciljeve koje treba ostvariti i ništa više, ništa manje. Upravo iz tog razloga snažno vjerujem da ova ocjena učinka na e, početku jest da pripremi svoj posao za komisiju i vezano uz način na koji to radimo kao komisija, ali i način na koji dolazimo u poziciju da obavljamo svoj posao. Međutim, također smatram, gospodine predsjedatelju, ako smijem reći, da imamo i zajedničku odgovornost s Europskim parlamentom i vijećem kako bi se poboljšala ocjena učinka uz put, jer na kraju dana ono što ima učinak nije zapravo prijedlog kakav, kakav je sadržan u zakonodavnom prijedlogu, nego ishod, završetak zakonodavnog postupka. Svi mi znamo da to nije nužno jednoznačno i zato ono što trebamo napraviti je pokušati napraviti nešto, jer znam da Europski parlament o tome ima snažno stajalište, dakle moramo se potruditi poboljšati kada imamo tri institucije da poboljšamo tu ocjenu učinka i na kraju, kada recimo imamo e, zadnju riječ o određenoj direktivi prije njezinog prevođenja na nacionalne jezike mora nam biti jasno koji je učinak te direktive, odnosno onoga što mi želimo napraviti i moramo se pobrinuti da ono što ta direktiva treba napraviti upravo bude ono za što je namijenjena, ništa više od toga. Kao što sam rekao na svom saslušanju, imam poseban, poseban interes u tome da pomogne malim i srednjim tvrtkama u Europi kako bi iskoristili mogućnosti koje im stoje na raspolaganju različite studije, a i različiti kontakti koje sam imao s tijelima za ocjenu učinka u državama članicama e, pokazuju mi jasno da uklanjanje određenih administrativnih opterećenja za mala i srednja poduzeća može imati e, učinak katalizatora i e, pozitivan, učinak na suzbijanje nezaposlenosti u Europskoj uniji. Zamislite recimo da možemo maknuti opterećenje e, koje postoji za pekara ili mesara za 10%, a uvjeren sam da čak i tih 10% može stvoriti razliku između toga da recimo mesar može e, unajmiti dodatnog radnika ili nekog mesara koji mora zatvoriti posao jer nije u stanju više boriti se sa svom administracijom. Mislim da to može ostvariti sjajne rezultate jer s obzirom na broj malih i srednjih tvrtki u poduzeću, ako pomognemo njima, na taj način ćemo pomoći i borbi protiv nezaposlenosti. Želim vas podsjetiti da u Europskoj uniji 85% radnih mjesta u privatnom sektoru jesu upravo radna mjesta u malim i srednjim poduzećima. Ako pomažemo takvim poduzećima time što ćemo ukloniti neke administrativne prepreke, ako ćemo osigurati da kada donosimo zakonodavstvo to činimo upravo kako bismo ostvarili taj cilj, ništa više od toga, to će upravo biti izravni doprinos stvaranju većeg zapošljavanja u Europskoj uniji. E, u potpunosti sam posvećen ovom cilju i spreman sam doći pred vas i biti odgovoran za ostvarenje tog cilja. Međutim, očajnički trebam vašu potporu jer i kada parlament djeluje u smislu ocjene učinka i na taj način također daje ogroman doprinos ostvarenju tog cilja. Mi to sami ne možemo napraviti kao komisija. Parlament nam je potreban i zajedno s parlamentom nadam se da će komisija i parlament zajedno moći uvjeriti vijeće da se i oni pozabave ovom temom jer do sada vijeće nije bilo jako aktivno da budem blag kako bi pratilo što parlament i komisija rade po ovom pitanju gdje želje ostvariti rezultate. Hvala lijepa. Thank you very much. Um, Hvala vam lijepa na ovoj intervenciji, a sada dolazimo do govornika u ime klubova zastupnika. U ime EPP-a, gospodin Piper, izvolite imate dvije minute. Zahvaljujem predsjedniče i potpredsjedniče. Kada govorimo o malom i srednjem poduzetništvu, oni su jako važni, oni su e, okosnica našeg gospodarstva i ne smijemo ih opterećivati birokracijom. U svim političkim diskursima e, se govori upravo to isto. Iako je i vaš govor bio pomalo takav, smatram da je potrebno biti E, čvršći i da trebate imati jasniju viziju. Već od danas bismo trebali e, postaviti neka pitanja. Prije svega kada govorimo o direktivama e, komisije po pitanju ocjene učinka. Iz kojeg razloga ne postoji e, obvezujući test za testiranje za malo i srednje poduzetništvo iz kojeg razloga ocjena učinka više nije formulirana na tako precizan e, način kao ranije. Zašto sada direktori imaju veći prostor za manevar po pitanju određene e, ocjene učinka, odnosno hoće li to napraviti ili ne. To su jako konkretna pitanja i zato mi tražimo da se taj MSP test učini zapravo obveznim kako bismo osigurali validnu ocjenu učinka. Također, kada govorimo o preporukama e, za smanjenje birokracije, za smanjenje administrativnog opterećenja. To je nešto na čemu se radi u različitim državama, u Njemačkoj, u e, Švedskoj. Riječ je o neovisnim skupinama koje proizvode, u koje provode ocjene učinka za e, nacionalna zakonodavstva. Kada govorimo o komisiji i o ocjeni učinaka tih zakonodavnih prijedloga, ta skupina ne bi trebala nadomjestiti komisiju, pogotovo kada govorimo o pravu na inicijativu. Dakle, mi ovdje ne želimo e, stvoriti zapravo e, normativni e, teret, nego želimo tijelo koje će zajamčiti administrativnu neovisnost. Mi želimo zajamčiti da evropsko zakonodavstvo nije suvišno, nego da možemo jačati kredibilitet upravo europskog zakonodavstva. Ja vas podsjećam također i da ne smijete e, probiti vrijeme koje imate raspolaganju. Gospodine Gresko, izvolite imati jednu minutu. Želim reći da je rad na ovoj politici vrlo važan i pozdravljam odluku da razgovaramo detaljno o ovoj temi i da razgovaramo o načinu ostvarenja ciljeva. Kada govorimo o ocjeni učinka, glavni je cilj da shvatimo učinak neke odluke. Trebaju nam kvalitativni i kvantitativni indikatori, trebamo razumjeti kako javne politike utječu na građane, a različiti akteri moraju znati što želimo provesti putem određene politike. S obzirom na kontekst, europljani moraju biti uključeni u razloge zašto se odluke donose. Oni ne smiju biti iznenađeni odlukama koje se donose u Briselu. Trebamo shvatiti shvatiti da trebamo odgovarati građanima. Te mjere ne omogućuju ljudima da vjeruju da se odluke eh, donose na otvoren, transparentan način. Oni smatraju da se donose iza zatvorenih vrata. Povjereniče, vjerujem da ćete vi eh, doista napraviti ovu ocjenu učinka koja je prilagođena građanima. Hvala lijepa. Želim biti jasan kada je riječ o ovome. Svatko ima vrijeme za govor koje je dodijeljeno klubu zastupnika. Nije fer za prevoditelje da punite ovu minutu ili razdoblje koje imate na raspolaganju na način koji je tako brz da ga jednostavno nemoguće smisleno prevesti. Molim vas da govorite na način koji će omogućiti da se to prevede i da omogućite drugim kolegama da to prate. Dvije minute na raspolaganju, gospodin Marijas, izvolite. Hvala. Ocjena učinka na razini europskog zakonodavstva je nešto što je iznimno važno. Prije svega to se mora dogoditi na političkoj razini, zato što je u prvoj fazi komisija ta koja e, treba e, revidirati načelo subsidijarnosti. Dakle, ovo je između ostalog i vrlo važno političko pitanje koje se tiče nadležnosti Europske unije. Ovdje govorimo o zaštiti načela subsidijarnosti te također tereta dokaza kada govorimo o državama članicama. To je nešto o čime se Evropska komisija treba baviti. Druga stvar je poštivanje ljudskih prava. To je još jedno jako važno pitanje koje za sobom povlači čitav niz e, drugih pitanja. Kada govorimo o ocjeni učinka na razini malog i srednjeg poduzetništva, to je nešto što mora biti uzeto u obzir. Na primjer, u Grčkoj imamo e, takozvani memorandum prema kojem ne postoje e, kontrole gospodarskog i socijalnog e, e, kontrole po pitanju ocjene gospodarskog i socijalnog učinka. Postoji jako mnogo nezaposlenih i problema sa e, provedbom takvih kontrola. Imamo 230 230 tisuća tvrtki koje su se zatvorile i koje su doživjele bankrot, koje su ne mogu platiti svoja dugovanja i koje su iznimno smanjile svoj promet u odnosu na prethodne godine. Dakle, ono što moramo napraviti je procijeniti učinak na gospodarskoj i socijalnoj razini. Ako da je to napravljeno ranije, mi bismo reagirali na drugačiji način. Također imamo i problem sa tehnologijom kada govorimo o prijelazu na nove proizvodne modele. Sve se to mora odjeti na razini ne samo Europske komisije, nego također na razini odlučivanja u okviru Europskog parlamenta. Zahvaljujem. A sada uh, u ime liberala dajem riječ uh, gospodinu Teličku. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, u zadnje tri godine smo očekivali više od uh, ovih propisa. Željeli smo smanjenje administrativnog opterećenja, dobili smo veće. Željeli smo jednostavnije propise, dobili smo kompliciranije. Nismo konzistentni i zapravo stvaramo veće opterećenje za naše poslovne subjekte i građane nego što bismo trebali, a istodobno ne e, ostvarujemo bolje ciljeve. Za mene ovaj, propisi jesu prioritet, to sam govorio i ranije, ali E, govorio sam i puno sam radio s gospodarskim subjektivama. Ako e, govorite s njima, oni kažu da je to pitanje broj 1 ili broj 2. I slažem se s vama da trebamo smanjiti to administrativno opterećenje za 10 do 15 e, posto i na taj način bismo imali 1 posto veći rast GDP-a nego danas. To dakle ima ogromne implikacije za rast i za zapošljavanje. Nije to samo pitanje i za komisiju. Komisije da jesto stvaruje napredak, međutim mislim da Eh, je vijeće napravilo skoro pa ništa i trebamo doista napraviti puno više. Rekao bih da je to pitanje eh, kojim bi se trebamo pozabaviti u obliku interinstitucionalnog sporazuma. Kada govorimo o ocjeni učinka, to je doista ključni e, kamen u, ovoj, e, u ovom propisu i kada govorimo o tome to se treba napraviti profesionalno, trebamo uključiti stručnjake, profesionalce, trebamo imati najveću moguću neovisnost i želio bih da potpredsjednik to sve e, nadzire. Zanimaju me financijski ciljevi, možda je to nešto vrlo ambiciozno, međutim znamo da to drugdje funkcionira pogotovo u nekim državama članicama. Kada govorim e, o svem ovome imat ću određena i slična pitanja kao što ima gospodin Piper, neću to ponavljati, no samo ću reći da su vaše ambicije ohrabrujuće, no mi smo spremni surađivati s vama i u svakom slučaju ćemo vas podržati, ali u svakom slučaju želimo vidjeti opipljive rezultate, a ne onakve kakvi su bili u zadnjih deset godina. Hvala lijepo. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Bitkov. Imate e, minutu i pol. Izvolite. Dakle, minuta i pol u kojoj ću reći tri jednostavne mislim. Prije svega moramo e, biti, e, imati na umu da je ova uredba vezana uz ocjenu učinka povezana uz jednu e, drugu uredbu. Jer kada se gleda s obzirom na to što je napravljeno do sada na tom području, to nema nikakve veze sa e, boljim e, zakonodavstvom, boljim upravljanjem. Ne, ovdje govorimo zapravo o preživljavanju našeg gospodarstva u budućnosti. Kada govorimo o ocjeni učinka, ona mora ostati inkluzivni instrument i taj program ne smije biti odgođen. Moramo uzeti u obzir e, sve troškove, ali također i dobrobiti koje će proizaći iz te nove uredbe. Kada govorimo o svim tim aspektima, sve mora moramo povezati i razmatrati kumulativno. Kada govorimo o skupini stručnjaka koju je e, predložila, e, predložio Štojber, znači to nije nešto pred čime bismo mi trebali zapravo e, pri čime bismo trebali, smatram da je to nešto na čemu bismo trebali jako pažljivo raditi, zato što predstavnici različitih e, e, radničkih skupina, ali također i potrošača i proizvođača, e, traže drugačije zakonodavstvo. Nama ne treba tolika debirokratizacija, također ne smijemo ograničiti sudjelovanje stakeholdera samo na mali broj ljudi. Ne. Treća stvar je to što moramo se usmjeriti na pitanje izuzeća kada govorimo o toj uredbi. Zahvaljujemo gospodinu Butikoferu i sada dajemo riječ Martinu Dominike na minutu i pol iz eh, mm, skupi grupe neovisnih. Dragi kolege, mi moramo ocijeniti ovaj posao koji je provela Europska komisija, no činjenica je da moramo odmjeriti e, sve za i protiv tih političkih mogućnosti kada govorimo o e, mogućoj ocjeni učinka. Ja ne dovodim u pitanje ozbiljnost takvih analiza. Također i lobiji su jako učinkoviti na e, razini Europskog parlamenta, ali imam nekih nedoumica kada govorimo o metodi financijskih e, aspekata. Pitanje je koji su rezultati svega toga. Dakle, rast koji je jednak nuli, e, smrt naše poljoprivrede i našeg ribarstva, e, e, endemska nezaposlenost, također i rušenje našeg obrazovnog sustava, korupcija koja se sve više širi te nesigurnost koja sve više raste. Također i gubitak vrijednosti i tako dalje i tako dalje. Kaže se da svaka e, ocjena učinka može potpomoći odluke, ali nikako ne može zapravo zamijeniti usvajanje nekih e, prijedloga uredbi i to je nešto što se odvije isključivo na političkoj razini. Dakle, to je ono što predlaže komisija, a usvajaju vijeće i parlament zajedno. Predsjedniče i dragi kolege, recite mi vi što je to što nešto ima u tom sustavu. Zahvaljujem. Kolega Bon, imate minutu i polu panie przewodniczący! w ożywieniu gospodarki europejskiej mala i srednja poduzeća mogu odigrati ozbiljnu ulogu u oživljavanju ekonomije. Digitalni instrumenti također mogu omogućiti bolji pristup klijentima i stvaranje novih radnih mjesta nie wolno zatem wykluczać systemu oceny skutków međutim stalno birokratsko opterećenje ne bi trebalo isključiti ocjenu zakonodavstva i njegov utjecaj na mala i srednja poduzeća stoga nam treba transparentnost u procjenama učinaka u smislu opterećenja malog, malog i srednjeg poduzetništva i trebamo pronaći moguće inicijative i nekog neovisnog tijela za ocjenu. Što bi značilo neovisnost? Neovisnost bi značilo e, kvalitetu vanjskih stručnjaka bi, koje bi e, imenovao parlament u suradnji s komisijom. Moramo to zajedno raditi, komisije, države članice i parlament. Parlament je važan zato što on može podržati sveobuhvatna rješenja ima, vlastita, e, ima vlastite stručnjake, može, može biti e, savjetodavno tijelo, može također e, olakšati birokratske namete na državama članicama i na poduzeća, međutim treba nam rezolucija i treba nam provedba takve rezolucije. Moramo poboljšati uvjete za mala i srednja poduzeća i omogućiti bolju zakonodavnu regulativu. Gospodin McIntyre. Gospođa McIntyre, ispričavam se. Pozdravljam e, ove e, primjedbe gospodina Timmermana. Vidim da shvaćate tu važnost i vjerujem da doista i mislite to što ste rekli. Ocjene e, učinka su dijelom boljeg zakonodavstva, stvaranja boljeg zakonodavstva, a smanjenje troškova za, za poduzeća je ključno za rast i za radna mjesta. Treba nam regulatorni okvir koji potiče inovaciju, koji potiče stručna radna mjesta i omogućava pristup svjetskim tržištima. Važno je da prepoznamo potrebu e, i činjenicu da sve tvrtke nisu iste, da nema jednog rješenja za sve i da svaki puta moramo imati rješenje za konkretni slučaj. Mislim da možemo iskoristiti ovu jedinicu za, za procjenu učinka u ovome parlamentu, ali moramo krenuti korak dalje. Ja bih htjela e, komisiju zamoliti da se ove procjene učinka objavljuju, da se objavi konkretan cilj, odnosno za smanjenje e, opterećenja. Hvala lijepa. Gospođa Wikström, jedna minuta. Ja sam se zadovoljstvom utvrdila da je zapravo naglasak na tome da e, poboljšamo kvalitetu europskog e, zakonodavstva. E, ne samo za naše građane, nego i za naše tvrtke. Za njih postoji, mm, mm, oni imaju pravo imati jasne zakone koji će zapravo omogućiti njihovu sigurnost. Kada govorimo o ocjeni učinka Europske komisije, e, ona bi morala imati puno širu e, ulogu. Kada govorimo o Europskom parlamentu, mi smatramo da možemo doprinijeti e, sa svime onime što možemo naučiti u našem svakodnevnom radu, zato što mi kada radimo vidimo gdje zakonodavstvo ne funkcionira i slušamo naše građane koji nam jasno ukazuju na to u čemu više očekuju od nas. Također je to, to je nešto što vam može doprinijeti u vašem našem radu kada govorimo o e, izradi novih politika i kada govorimo o ocjeni učinka s naše strane. Ako ćemo biti ozbiljni, ako ćemo e, uzeti u obzir te prioritete, možete računati sa našom podrškom. Hvala, gospodin Kapel, jedna minuta. E, Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća spomenuli ste važnost dobre procjene učinka za zapošljavanje i za rast u Europi. Naravno, spomenuli ste i činjenicu da su mala i srednja poduzeća upravo ključni stup e, ovoga, e, toga područja, ja to mogu apsolutno samo podržati. Imamo preko 22 tisuće malih i srednjih poduzeća. Dakle, to je 99,8% e, zaposlenih više od dvije trećine, a to su više od dvije trećine e, zaposlenih u privatnom sektoru. Dakle, to, to su sve zaposlenici u malim i srednjim poduzećima. Dakle, svakako je važno da se usredotočimo na ta poduzeća u ovoj ocjeni. Slažem se sa gospodinom Biberom koji je spominjao obvezujuće testove za male i srednje poduzeća i načelo Think Small First. I mislimo da bi to trebalo pomoći u ostvarenju cilja da imamo smjernice koje će biti usmjerene prema građanima. Hvala lijepa. Tri četvrtine Europljena smatra da Europska unija stvara previše birokracije, da ima previše različitih standarda, i da to umanjuje vjerodostojnost Europske unije i njezinih institucija. Mala i srednja poduzeća čine 99% europskih tvrtki i one su zapravo prva, prva žrtva takvog fenomena. Studije su pokazale činjenicu da administrativno opterećenje novih zakona e, je 10 puta veće za mala i srednja poduzeća nego što je za velike firme. Komisija je uspostavila vrlo detaljne procedure koje bi trebalo osigurati da zakonodavstvo bude bolje usmjereno uključujući i test za male i srednje poduzeće. Nažalost, ocjena učinka za male i srednja poduzeća nije obvezna. Ona se provodi samo za otprilike pola e, novih zakonodavnih prijedloga. O, međutim, smjernice koje komisija sada ima e, to uopće ne spomenju. Kada govorimo o reformi zakona o malim poduzećima u svim našim državama poslovna udruženja se, odnosno udruženja poslodavaca se organiziraju i žele da se čuje njihov glas i stoga komisija ne bi smjela razvodnjavati sada svoj prijedlog. Moramo e, razmisliti i prije, svega o malim poslovnim subjektima. To bi trebalo biti pravilo, a ne iznimka ako ne želite da se Europu smatra e, protivnicom malih i srednjih poduzeća. Gospođa Kalaz. Male e, poduzeća su ključni motor napretka u Europskoj uniji, međutim moramo im olakšati život. I stoga su ove ocjene učinka ključne kako bismo bili sigurni da su ovi zakoni svrhoviti e, i za male i za tvrtke e, i male i za velike tvrtke. Međutim, trenutno trošak kojega mala, mala poduzeća imaju da bi se uskladila sa ovim zakonodavstvom može biti deset puta veći nego trošak za velike tvrtke, a to ne bi trebalo biti tako. Komisija bi se trebala zamisliti kako je to kada ste mali ili srednji poduzetnik i kada morate imati takve naporne i česte konzultacije. Ja bih htjela e, čuti što se predviđa kako bi se olakšalo malim poduzećima e, i kako bismo mogli ocijeniti učinak našega prijedloga. Hvala. Hvala. Plavi karton, e, prihvaćate li ga? Za 30 sekund. 30 sekundi, izvolite. Imam jedno pitanje, zapravo više komentar. Mislim da bismo trebali jasnije definirati u kojim područjima možemo e, pojednostaviti ove procedure. Mislim da je jedno od takvih područja javna nabava. To je područje u kojem mala i srednja poduzeća imaju najviše problema i Mislim da je to jedno od područja unutar Europe gdje imamo velike razlike između država članica. Slažete li se sa mnom? Da, zapravo ste postavili jedno pitanje. Ja bih vam, vam htjela samo reći da plavi karton tome i služi za pitanje. Izvolite odgo odgovor. Nisam čula prijevod na svoj jezik, žao mi je. Gospodin Bogović je više dao jedan komentar. No, idemo na sljedećeg govornika, gospodin Gambuš minuta i pol. Zahvaljujem. Ja bih prvo htio naglasiti koliko je važno za malo i srednje poduzetništvo e, pravedna ocjena učinka europskog zakonodavstva i to od strane Europske komisije. U Kataloniji već e, tri godine e, katalonska vlada je odobrila tri zakona da ukloni administrativni teret za malo i srednje poduzetništvo zato što su oni ti koji imaju najviše poteškoća kada je riječ o prilagodbi novim zakonima i propisima. I ne smijemo zaboraviti da su oni ti koji zapošljavaju zapošljavaju 70% radnika u Europskoj uniji. Upravo u tom smislu je jako važno imati na umu načelo da razmišljamo prvo o malom i srednjem poduzetništvu koje, smo, koje želimo regulirati u okviru zakona o malom poduzetništvu za Europu. Kada govorimo o europskom gospodarstvu, na primjer slučaj u Španjolskoj je taj da oni e, imaju, da oni drže u svojim rukama 99,8% tvrtki. Moramo olakšati njihove aktivnosti i to bi trebalo biti jedna od naših najvažnijih političkih pitanja. Mi moramo stalno e, revidirati e, naše zakonodavstvo kroz te ocjene učinka, ali smatramo da ni to neće biti dovoljno. U ovom aktualnom kontekstu moramo biti puno ambiciozni, moramo imati puno učinkovitije smjernice i moramo e, raditi na jednostavnosti i na učinkovitosti europskih zakona, te kako bismo osigurali veću proizvodnost i stvaranje radnih mjesta u EU. Zahvaljujem povjereniku i predsjedniku. Hvala lijepa. Gospodin Štefanec, jedna minuta. Hvala lijepa. Odluke koje se donose na evropskoj razini utječu na više od 500 milijuna ljudi, stoga je nužno da znamo koje su implikacije i koje su posljedice naših odluka. Kvaliteta ocjena učinka je stoga važna za razvoj Unije. Htio, htio bih tri stvari reći. Kao prvo, Vjerujemo da je stvaranje radnih mjesta naša, naš prvi prioritet. Svaki prijedlog i svaka odluka bi trebala biti odvagnuta po, tim, po tom kriteriju i tom prioritetu. I to uključuje i implikacije za mala i srednja poduzeća koji su najveći poslodavci. Kao drugo, Europska komisija je utvrdila deset prioritetnih područja i trebali bismo kad donosimo odluke znati koje su implikacije naših odluka za ta područja i stoga je ključno da ti kriteriji ne budu umeđu međusobnom sukobu ili da budu kontraproduktivni. Upravo suprotno trebali bi biti povezana i komplementarne. I treće, zadnje, ne najmanje važno, htio bih naglasiti ključnu ulogu Europskog parlamenta kao jedine izabrane institucije na europskoj razini i veselim se suradnji s Europskom komisijom u procesu procjene učinka. Hvala. Hvala lijepa. Jedna i pol minuta. Gospođa Paunova. Hvala. Povjereniče, vrlo često govorimo o tome kako možemo poboljšati poslovnu klimu i kako možemo pomoći tvrtkama e, da ostvare rast. Pristup financiranju je jedan od glavnih problema na tom putu i stoga moramo imati prave prioritete i olakšati administrativno opterećenje. To su pitanja koje su prioriteti nove komisije, čiste video vi dio i koja se trudi e, stvoriti bolju regulativu unutar Europske unije i stoga vam čestitam na jako zanimljivom govoru kojega ste održali danas. Načelo Think Small First bi trebalo biti to bi trebalo biti razvijeno u smislu obaveznog testa za mala i srednja poduzeća. Mala i srednja poduzeća opstaju e, u vrlo velikoj konkurenciji, u okruženju vrlo velike konkurencije, stoga bi svaki napredak mogao biti jako važan. Meni je jako teško shvatiti, neprihvatljivo mi je zapravo da ove nove smjernice ne spominju uopće test za male i srednje poduzeća. Mislim da bi to trebalo biti uključeno kao obvezan element u procesu procjene učinka. Hvala lijepa. Plavi karton. Prihvaćate li ga? Ne, ne prihvaćam. U redu? Gospodin Ja ću se nastaviti držati vremena i htio bih samo reći da informacija koju smo upravo primili od komisije o procjeni učinka jest jako važna. Međutim, mislim da moramo govoriti i o onom prvom cilju. Ova procjena učinka bi trebala ostati jedan alat za Europsku uniju kao zakonodavca i bilo, zakonodavca i ključno bi bilo omogućiti odnosno razjasniti koji će biti opći učinak, odnosno efekt. Moramo razmotriti posljedice koje će to imati na živote ljudi. Važno je da budemo uvijek na oprezu jer ocjena učinka ne bi trebala dodati E, donijeti dodatnu birokraciju i na taj način otežati donošenje odluka. I upravo zbog toga bismo htjeli naglasiti činjenicu da imamo nedostatnu fleksibilnost, jednu rigidnost da tako kažem i možda samo još da dam jedan prijedlog. Mislim da je važno da ne smijemo se naći u situaciji da imamo procjenu učinka, procjene učinka. Hvala. Hvala lijepa, to je bilo

čemu onda ovo nezavisno tijelo? voljela bih kad biste to u završnoj riječi objasnili. Jednu minutu, gospodin Hvala predsjedateljice. Ocjene učinka žele predvidjeti koliki je utjecaj e, novog zakonodavstva na građane i na tvrtke. To je nešto što nam je isključivo potrebno. E, Europska komisija je ta koja mora provesti, e, odnosno stvoriti nove mehanizme za ocjenu učinka, no vrlo često su njihove odluke vođene samo nekakvim znanstvenim procjenama. Dakle, europski birokrati su ti koji se ne smiju temeljiti samo na znanstvenim procjenama kada govorimo o iznimno tehničkim e, aspektima. Kada govorimo o samoj Europskoj komisiji, činjenici je da e, to je pitanje koje je politički imperativ. Europska komisija mora procijeniti političke prijedloge na temelju e, znanstvenih procjena, ali također i procjene u praksi kako bi se vidjelo jesu li naši zakoni dovoljno učinkoviti i transparentni. Hvala lijepa gospodin Polčak koji nestrpljivo čeka svoj red. Hvala vam lijepa poštovani povjereniče. Ja želim reći da je ovo područje nešto što me doista i osobno zanima jer sam pravnik i naravno milijuni građana traže dobro, kvalitetno zakonodavstvo. Bio sam iznenađen kada je komisija predložila promjenu postojećih zakonskih prijedloga. Naime, prijedlog nije praćen i prijevodom e, samih izmjena u tekstu, pa ne možemo zapravo usporediti postojeći tekst i novo predloženi tekst. To se definitivno treba promijeniti. Također smatram da trebamo evaluirati i učinak pravila o subsidijarnosti, pogotovo s obzirom na ugovor iz Lisabona. Isto se odnosi i na pravila o nadležnosti parlamenta. Hvala vam lijepa. Jedna minuta, gospodin Ferreira. Hvala vam lijepa, gospodine povjereniče. Možda ste došli ovamo i pričali nam o tome kako namjeravate ostvariti veću vjerodostojnost eh, kada je riječ o komisiji vezano uz eh, procjenu učinka. No, takve studije procjene učinka su čista formalnost eh, koje diktiraju i potrebe razno raznih lobija koji utječu na komisiju. To naravno potkopava i vjerodostojnost same komisije umjesto da se radi na korist na dobrobit malih i srednjih poduzeća. Vi kažete da se želite zauzeti za takve tvrtke, međutim zapravo potičete siromaštvo u Uniji. Takav je bio slučaj i u Portugalu, zahvaljujući Trojci. Većina političkih stranaka priznaje da kada govorimo o liberalizaciji ključnih sektora gospodarstva, zbog toga su mala i srednja poduzeća postali e, predmet monopola i ostalih interesnih skupina. Hvala lijepa. Opet gospodin Timmermans. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Na početku ću izraziti zahvalnost prevoditeljima, jer govornici doista govore toliko brzo, pa sam impresioniran njihovim radom. E, drugo, htio bih razriješiti neke nedoumice. Kada govorimo o procjeni učinka malih i srednjih poduzeća, to je bio dio e, procjene e, komisije i to će i dalje tako ostati. Jedino što sam želio napraviti je to poboljšati. Mislim da ta procjena nije dobra ovakva kakva je sada. Htio sam objasniti kako će to funkcionirati. Službe komisije koje pripremaju e, zakonodavstvo same su odgovorne za procjenu učinka, a ova procjena učinka se tada revidira od strane E, odbora i do sada otprilike 40% onoga što je napravljeno je odbor poslao natrag jer nije bilo dovoljno dobro pa je to potrebno revidirati. Dakle, u potpunosti sam svjestan činjenice da službe komisije trebaju napraviti bolji posao kada je riječ o uključivanju procjene učinka u pripremu zakonodavstva. sada što ono što radimo je da revidiramo smjernice kako bismo obavili bolji posao. A vaš doprinos je iznimno koristan meni osobno kako bih to mogao uključiti u raspravu o stvaranju boljih smjernica. Pretpostavka da procjena učinka neće biti napravljena za mala i srednja poduzeća e, nije poduprta činjenicom da otprilike 93% prijedloga djelomično ili u potpunosti imaju procjenu učinka i za mala i srednja poduzeća. Također vjerujem da možemo podržati i sam odbor za procjenu učinka time što ćemo osigurati da ljudi u tom odboru e, da, da dakle proširimo sastav e, tog odbora, dakle da imamo ljude koji su, koji su stručni, koji su jasno neovisni i ako naravno smatraju da recimo komisija ne radi dobar posao. Dakle, bit ću brutalan. Moja namjera je da vrlo pozorno proučimo sastav tog e, odbora za procjenu učinka. Neki od vas su e, predložili da taj odbor treba maknuti iz komisije. Ja nisam tog mišljenja. Smatram da taj odbor treba ostati u komisiji jer ono što mi radimo je procjenjujemo prijedloge e, u komisiji prije nego što ti prijedlozi dođu u vijeću i parlamentu. Dakle, ako želite procjenu učinka za cijelo zakonodavstvo Europske unije, onda možda možemo razgovarati i o tome kako parlament to organizira. Možda možemo naučiti nešto jedni od drugih i možemo također vidjeti što još vijeće može napraviti. Kada govorimo o procjeni učinka, doista moramo vidjeti kakav će to učinak imati na društvo u širem smislu. Dakle, ne radi se samo o tome ili nešto u pravnom smislu dobro formulirano, radi se i o gospodarskom učinku takvog zakonodavstva, o socijalnom učinku takvog zakonodavstva. Govori se o učinku na okoliš. Sve je to iznimno bitno za bolje propise. Sugerirano je da bismo možda morali imati, trebati, trebali imati i financijski e, učinak. E, to nije stvar procjene učinka, međutim kada govorimo o boljem reguliranju, mislim da je i to spomenuto u govoru. Kada govorimo o bolje regulaciji, to ne znači deregulaciju, to ne znači nužno manje regulacije. Bolje regulacija može značiti da zamijenimo 28 nacionalnih regulacija jednom jednim jasnim propisom na razini Europske unije, ali to može značiti također i da se Europska unija suzdržava od usvajanja zakonodavstva jer su razlike među državama članicama tako velike da bi e, tako nešto bilo prekomplicirano i predstavljalo bi preveliko opterećenje pogotovo za mala i srednja poduzeća. E, želim zauzeti potpuno racionalni pristup ovom pitanju. Za mene ovo nije ideološko pitanje ili političko pitanje, za mene je ovo racionalno pitanje. Pitanje je dakle kako ćemo postići e, cilj održivog razvoja u Europi bez nepotrebnog opterećenja za građane i gospodarske subjekte. To je glavni cilj e, mojih napora u sljedećih pet godina. Također smatram da trebamo revidirati postojeće zakonodavstvo. Mm, nismo bili baš dobri u tome kao Europska unija i mislim da ste s pravom ukazali na taj problem i ja doista preuzimam obvezu dijaloga s vašim parlamentom da vidimo kako bismo mogli i maknuti neažurirano zakonodavstvo, zakonodavstvo koje više ne ostvaruje ciljeve za koje je bilo namijenjeno. Slažem se s onima od vas koji su rekli da najprije trebamo misliti na one male. Doista, ne samo zato što postoji toliko puno malih i srednjih poduzeća, nego i zato što ako pomažemo malim i srednjim poduzećima, onda zapravo eh, na taj način e, jednostavnije pomažemo, jednostavnije pomagati malima nego velikima. Jer ako maknemo samo mali dio opterećenja koje imaju, možemo ostvariti jako dobre rezultate u vrlo kratkom vremenu. Međutim, mala i srednja poduzeća moraju toga biti svjesna, a do sada moje dojam da bez obzira na sve što smo napravili na europskoj razini, mala i srednja poduzeća danas nemaju dojam da uklanjamo to opterećenje za njih. Oni smatraju, kao što su i neki od vas pravom spomenuli, da jedino što Europa e, radi je stvara dodatno opterećenje. Toga e, dojma moramo biti vrlo svjesni i trebamo biti u stanju napraviti nešto konkretno i to zajedno i komisija i Europski parlament. Da sažmem, gospođo predsjedateljice, da, mala i srednja poduzeća će ostati dio procjene učinka. Da, trebamo napraviti bolju procjenu učinka nego što smo to činili u zadnjih nekoliko godina. Da, to je doista dio e, bolje regulacije našeg projekta koji će biti kompliciran ali potreban za rast u EU i da Komisija je snažno opredjeljena za to da svi dionici u ovom projektu, a pogotovo Europski parlament, imaju puno pravo glasa u razvoju ovog projekta. Nadam se da će se to oslikavati i odraziti u novim smjernicama koje će komisija uskoro pripremiti. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa povjereniče. Time smo završili debatu. I sada možemo prijeći na zadnji dio današnjeg e, posla, a to su jednominutna obraćanja. Na početku gospodin Brian Hayes.